Na kraju moram naglasiti da je humanitarno stanje na našim vanjskim granicama razlog za veliku zabrinutost i mislimo da moramo usko surađivati s našim susjednim zemljama kao i sa međunarodnim organizacijama da to popravimo. Ovdje želimo isto tako iskazati svoju zahvalnost i odati priznanje svim humanitarnim organizacijama koje su tu radile i na pomoći koje su pružili. E, Evropska unija također jako puno čini da bi pomogla izbjeglicama i poboljšala stanje njihova na vanjskim granicama. Hvala lijepo. Zahvaljujem ministrice Brnjac. A sada u ime komisije dajem riječ povjerenici Dali. Izvolite. Hvala. Štovani zastupnici, hvala vam na ovoj važnoj raspravi. Humanitarno stanje izbjeglica na našim vanjskim granicama je vrlo važna tema za sve nas i pitanje koje izaziva puno zabrinutosti. Europska unija promovira prava svih izbjeglica i migranata kako u Evropskoj uniji, tako i izvan naših granica u našem susjedstvu bile koji oblik nasilja prema izbjeglicama i migrantima je, ne moramo to ni ponavljati, potpuno neprihvatljivo. Poštivanje temeljnih ljudskih prava i vladavine prava se mora zajamčiti bez izuzetka. Zemlje članice se moraju u cijelosti uskladiti s tim načelom kod implementacije europskog akija u upravljanju granicama, azilom i vraćanju. Dakle, nasilno odbijanje nije prihvaćeno. Pošto, poštivanje načela non reformana u skladu sa Europskom poveljom ljudskim pravima uvijek mora biti prioritetno. E, postoje mehanizmi koji su potrebni da se spriječe takva nasilne deportacije i odvraćanja. Ali istodobno se mora osigurati da imaju adekvatne mehanizme koji će zajamčiti adekvatnu istragu da li je došlo do takvih pushbackova i takvih nasilnih odvraćanja. Izazovi na našim vanjskim granicama su mnogobrojni i teški. Europska komisija je u kontinuiranom kontinuitetu sa svima i prati situaciju i pruža svu potporu nacionalnim graničnim jedinicama kako bi ispunili sve europske standarde i obavili svoju dužnost. Europska komisija nadzire stanje na vanjskim granicama i u kontaktu je sa zemljama članicama e, glede bilo kakvih optužbi da nisu poštivali europske zakone na vanjskim granicama Europske unije. Kao čuvarica europskih ugovora komisija će poduzeti sve potrebne mjere i korake kad bude to procijenila potrebnim. Trenutno smo instalirali novu i etablirali novu agenciju graničnih i obalnih straža koja će se fokusirati upravo na poštivanje temeljnih ljudskih prava kod svih izbjeglica i migranata. Prava strategija je već i donesena u novoj agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu. Zatim određen je i jedan povjerenik koji će doprinijeti nositi njih u agencije i provođenje njihove strategije i e, pomaći u nadzoru poštivanja poštivanja e, tih prava temeljnih ljudskih. Naravno, to će biti sve koordinirano od strane Frontexa koji je tu operativnu ulogu ima. Oni će, dakle, ti nadzorni organi će biti oči i uši svih službenika koji se bave nadzorom i agencija mora 40 takvih nadzornih organa do 5.12. ove godine imenovati. Agencija također ima i mehanizam za pritužbe. Taj mehanizam omogućava svakoj osobi koja je izravno pogođena akcijama ili aktivnostima agencije ili nekog od našim graničnim službama ili smatra da je bio e, recimo da se prema njemu prekršena u odnosu prema njemu prekršena povelja o temeljnim ljudskim pravima Dakle, svaka takva osoba će moći podnijeti pismenu žalbu, odnosno prigovor agenciji. To je raz, vidite, e, Evropska unija je uvijek podržavala i stajala uz bok našim partnerima na vanjskim granicama, ali i čuvala prava i izbjeglica i migranata. Europska unija je globalno ključni akter u pružanju pomoći izbjeglicama u globalnim razmjerima, pogotovo naravno susjednim državama. I potpora trećim zemljama da razviju svoj azilni sustav i kapacitete za borbu protiv krijumčarenja ljudima je također jedan od naših prioriteta. Primjerice, Europska unija pomaže Turskoj njihovim naporima da udomi i održi više od 4 milijuna izbjeglica. 6 milijardi eura je za pomoć za Turskoj za rad sa izbjeglicama i održavanje izbjeglica je već operativno. I vidimo da je više od milijuna izbjeglica koristi od na, ima direktnu korist od tog najvećeg humanitarnog projekta Europske unije do sada do te velike mreže. Osim toga Evropska unija podupire više od 500 tisuća E, izbjegličke djece i pomaže im da idu redovno u školu. Naši partneri na Zapadnom Balkanu su se pokazali pouzdanim i stabilnim i jakim partnerima u e, nošenju sa svim izazovima za sigurnost. Međutim, posebno u Srbiji i Bosni i Hercegovini vidimo da su njihove mogućnosti i kapaciteti do kraja nategnuti i da migranti se često nađu i žive u vrlo teškim uvjetima. Prema tome potrebna je daljnja pomoć za jačanje njihovih kapaciteta kako bi te države mogle upravljati migracijama i baviti se naravno i pitanjem sekundarnih migracija te tretirati migrante na human način. Kako bi poduprli i podržali sve te akcije, europska unija daje financijsku i tehničku pomoć zapadno-balkanskim zemljama kroz regionalne fondove i kroz instrumente predpristupne pomoći, kojima oni povećavaju svoje kapacitete za izgradnju svog sustava za upravljanje migracijama. Dodatno, Evropska unija je nedavno dala 135 milijuna eura dodatne pomoći Srbiji Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini kroz instrumente, predpristupne instrumente pomoći, te 32,6 milijuna kroz humanitarnu pomoć Europske unije. Sve te akcije unutar Europske unije i izvan nje služe zaštiti i naj Krhkih i najranjivijih mm, izbjeglica, to su djeca i maloljetnici bez pratnje. Komisija čini sve što može e, u kontaktu sa zemljama članicama da im pomogne da upravljaju stanjem na granicama. Dignitet i sigurnost svih involviranih osoba mora se osigurati i zajamčiti. Puno toga je postignuto, ali još više je pred nama da se učini moramo doći do jednog usuglašenja kako ćemo zajednički kolektivno upravljati realnostima migracija i moramo se okupiti oko naših zajedničkih vrijednosti, humanitarne odgovornosti i učiniti naše društvo kohezivnijim, povezanijim, ali i boljim za integriranje i naravno bolje, bolje surađivati među svim evropskim institucijama, vijećem i ostalom. Zahvaljujem, draga poverenica. Sada započinjemo sa govornicima i političkim klubovima. Krećemo od Evropskog kluba Pučana i dajem riječ zastupniku Radevu na minutu i pol. Izvolite. Благодаря, господин председател, уважаеми kolegi Известно е, че маршрутът през dragi kolege ruta Zapadnog Balkana su, je jedna od e, najprohodnijih i najčešćih e, znači, e, ruta E, prema Europskoj uniji. Zemlje na toj ruti u svakom slučaju su pod velikim pritiskom. Vidimo što se događa na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vidimo također što se događa na grčkim otocima e, vezano uz migrante koji se tamo zaustavljaju. E, imamo učinkovite provjere, ali to još uvijek nije dovoljno. Kad govorimo o nereguliran E, točkama. Tu imamo isto tako i pomoć krijumčara koji onda e, migrante dovode u Europu. Što se tiče 2018. godine i migratorski e, pritisaka imali smo isto tako 1,5 milijuna koji su dani Hrvatskoj kako bi odgovorili na pritiske vezano uz migrante tu u svakom slučaju izuzetno važno da se poduzmu proporcionalne mjere na vanjskim granicama, da se štite ljudska prava, da nemamo isto tako kršenje europskog prava na području azila. Što se tiče 30 e, e, milijuna početkom 2019. godine su dani u Bosni i Hercegovini kako bismo e, ih podržali što se tiče ovog sustava davanja azila. U svakom slučaju izuzetno važno da mm, podržimo s jedne strane sustav, a s druge strane da e, štitimo ljudska prava. U Hrvatskoj e, oni na pravi način štite vanjske granice provođenjem ovih pravila. Hvala, molim vas da poštujete vrijeme koje imate na raspolaganju. A sada u ime kluba zastupnika SID dajem zastupnici Piri minutu i polo riječ. Izvolite. Hvala. Što se tiče e, velikog vala migranata 2015. godine su izložile naše vanjske granice velikom pritisku. No, sada smo 2020. godini, a ipak e, i dalje situacija na vanjskim granicama u nekim mjestima se ne poboljšava, nego se pogoršava. Mi i dalje e, na Mediteranu gledamo trudnice koje gube živote kad govorimo o maloljetnicima, maloljetnicima i migrantima, oni godinama žive u e, kampovima i čekaju da se riješe njihovi zahtjevi. Kad govorimo o prihvatnim e, centrima, e, znači legalno odvraćanje nisu e, ono što moramo staviti u prvi plan. Nadam se da će u svakom slučaju Hrvatsko predsjedništvo uzeti u obzir naše zabrinutosti. A kad govorimo o državama koje su susjedi Europske unije i dalje uzimaju i preuzimaju najveći broj izbjeglica. No, ponekad i neki njihovi građani odlaze iz država. Moramo riješiti, na primjer, ljudska prava u državama e, koje, kao Turska ili Maroko. Tu imamo uključenje poštivanja ljudskih prava, ljudskog dostojanstva. To se e, mora primijeniti i na izbjeglice koje traže zaštitu. Hvala. Thank Zahvaljujem. Draga kolegice, a sada u ime New Europe dajem riječ zastupniku Azmaniju. Izvolite imati dvije minute. Hvala. Hvala. Hvala predstavnicima komisije i vijeća što su danas prisutni, prisutni da u svakom slučaju moramo riješiti ovu situaciju eh, vezano uz migrante kako bismo zaštitili slobodno kretanje u okviru šengenskog područja potrebne su nam e, snažne vanjske granice. E, u očekivanju novog paketa za azil i migracije komisije mi smo e, predužili isto tako, mi smo prošli tjedan predložili novi pristup što se tiče pritisaka na vanjskim granicama. U tom svjetlu su nam potrebna nova partnerstva sa trećim zemljama vezano uz migracije. To je jedini način. Moramo imati zajednički pristup stup za e, one koji dolaze legalno na vanjske granice Europske unije. Moramo isto tako osigurati obvezne sigurnosne provjere. Kad govorimo o e, prvim provjerama u prihvatnim centrima, moramo ih provesti, da vidimo koji su to kandidati za azil, a koji nisu. Trebamo vidjeti koji, e, koje osobe mogu imati međunarodnu zaštitu, a koje ne. A e, što se tiče e, povratka, to moramo organizirati u e, suradnji sa trećim zemljama. Imam visoka očekivanja od e, budućeg paketa vezano uz migracije i azil i nadamo se da ćemo time riješiti naše probleme. Ali imam dva pitanja. Da li se povjerenica slaže sa Renew da e, Europska unija mora djelovati tamo gdje države članice ne mogu ili ne žele djelovati i isto tako na koji način će riješiti e, komisija sekundarne, e, sekundarna kretanja tražitelja azila u Europskoj uniji. Grupo Hvala. A sada u ime kluba zastupnika Identitet demokracije dajem, zastupniku Van der minutu i 30. Zahvaljujem predsjedatelju. Već nekoliko godina preplavljeni smo neželjenim migracijama, ali ovo je samo početak. Afrička suradnja je od 1 do 1,4 milijarde došla u e, znači ovih nekoliko godina. Upravo zato moramo kontrolirati granice. Ne zato što e, želimo odgurnuti one koji se nalaze iza tih granica, nego zbog ljubavi prema našem građanstvu. Također postoji jako puno ljudi koji zloupotrebljavaju e, ljudska prava kako bi propagirali migracije, kako bi pogodovali migracijama. Oni žele da zapravo prava negrađana budu nametnuta u našim državama i da se zapravo pravo na migracije e, na taj način smatra jednim temeljnim e, pravom. Dakle, kada govorimo o povelji o temeljnim pravima, ona je imala cilj da zaštiti naše građane od tiranije, a danas je to postao instrument e, prema po kojem se provodi e, politika otvorenih granica. Migracijska kriza mora biti razriješena na našim granicama, a to se može napraviti tako da e, spriječimo napredovanje i ulazak ekonomskim migrantima. Dakle, oni su ti koji moraju biti prihvaćeni u svojim pokrajinama, u svojim regijama i upravo zato moramo prilagoditi naše zakone ovim e, trenutnim situacijama kako više ne bi došlo do zlouporabe migracijskih ruta. Zahvaljujem zastupniku Van den a sada u ime zelenih e, i EFE dajem riječ zastupnici Strik, imate minutu i pol. Predsjedniče, ako govorimo o vanjskim granicama, govorimo o zajedničkoj odgovornosti, ne samo za kontrolu tko ulazi, nego i o tretmanu ljudi e, tražitelja azila trebamo vidjeti i nadzirati da li se postupci provode na pravi način. Na granicama uvijek nemamo poštivanje tih pravila. Imamo odvraćanje koje je vrlo često u Europi. E, sutra ćemo također imati i odluku Europskog suda što se tiče Španjolske. E, imamo isto tako i traumatizme e, izbjeglica. Posebno je to činjenica na hrvatskoj granici prema svjedočanju kućanstvima. Isto tako, prošli tjedan smo bili šokirani kad smo vidjeli da svi akteri su e, potvrdili e, to e, odvraćanje, nasilno odvraćanje, a to hrvatska vlada odbija priznati. I dalje imamo nedovoljnu reakciju. Mi se moramo pridržavati naših pravila i vrijednosti, a to ćemo napraviti tako kako bismo osigurali prikladno djelovanje. U tom smislu bi bilo dobro da komisija provede istragu vezano uz ove izjave i e, znači žalbe. Komisija nas je informirala da su u Hrvatskoj financirali mehanizam nadzora i da se situacija poboljšala, ali mi smo vidjeli da se taj novac ne e, koristi e, za nadzor nego za kontrole na granicama. Zbog toga postavljamo si pitanje da li e, komisija uopće istražuje vezano uz ove izjave o odvraćanju. Trebamo u svakom slučaju provesti istrage što se tiče kršenja ljudskih prava na granicama, postavljam e, komisiju da nam kaže što će provesti kao mjere kako bi osigurala provedbu pravila. Kolege, molim vas da pošljete vrijeme koje imate na raspolaganju. A sada u ime kluba zastupnika ECR dajem riječ zastupniku Brucinskom na jednu minutu. Izvolite. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Gospodine predsjedniče, dragi kolege. Borba protiv uzroka migracija je dio globalnog odgovora vezano uz ovaj problem migracija. Koji su glavni uzroci? Destabilizacija, ratovi u susjednim zemljama, ali trebamo isto tako jasno sagledati stvari. Imamo neodgovornu i naivnu politiku koja je povezana sa političkim terorizmom, e, E, e, znači politički korektnog. 2015. smo rekli migrantima dođite, e, primamo vas rado, a mnoge izbjeglice nisu pronašle ovdje u Europi e, što su ono što su željeli budući da je njihovo mjesto već bilo e, zauzeto od strane ekonomskih e, migranata a nismo proveli prave mjere što se tiče borbe protiv ovog fenomena. možemo isto tako ova situacija može dovesti do nove migrantske krize. Treba jasno reći akcije koje provode europske europske institucije trebaju biti zajedničke, koordinirane i moramo uključiti sudjelovanje e, trećih e, država i to na dobrovoljnoj bazi. Kolege, ako i dalje toliko produžujete svoj govor, morat ću vam oduzimati riječ. Molim vas, nemojte me prisiljavati da to činim. A sada u ime Ujedinjene Europske ljevice dajem riječ zastupniku Ernstu. Izvolite. Mikrofon. Dakle, točno je da europska granična politika treba biti Europska zajednička politika i ne može se samo na teret stavljati jednoj Hrvatskoj. I sigurno je da europska migracijska politika treba napokon naći rješenje. Ja mogu čak i shvatiti da je Hrvatska s obzirom na katastrofu u grčkim hotspotovima e, učinila sve da spriječi da ne postane novo europskim hotspotom, ali sve to još uvijek ne daje pravo hrvatskoj politici da muči i tuče izbjeglice, da ih maskirana oružjem im prijeti i svoje pse na njih tjera, te da im zatim u onom graničnom prostoru prema Bosni im uzme, oduzima novac, mobilne telefone, sve što imaju od vrijednosti i ostavlja ih ranjene da tamo leži. Dakle, neriješena europska pitanja još uvijek ne mogu opravdati ovakvo ponašanje prema izbjeglicama. Zabrana e, mučenja, non-refoulement, zaštita djece, to su načela koje i Hrvatska su potpisala. Ljudska prava moraju posvuda vrijediti, pa tako i na granici. E Hvala kolegice. A sad dajem riječ zastupniku Papadakisu. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Vlada nove demokracije u Grčkoj i dalje nastavlja provoditi politiku Sirize, znači politiku represije i oni stvaraju zatvore na grčkim otocima gdje zahvaljujući jednom njemačkom prijedlogu e, će i dalje ostati najveći broj tražitelja azila. Najveći dio njih će biti vraćen u njihove zemlje, a mali broj njih će dobiti azil. Također će i još neki od njih, također mali broj, doći u neke druge države članice. što se događa sa e, tom direktivom vezanom uz e, znači, vraćanja? E, kako će se grčka vlada moći nositi s tim kada je riječ o izbjeglicama iz ratova jer je pitanje kuda će se oni vratiti e, u države u kojima su već iskusili patnju. Dakle, mi moramo revidirati i Dublin i sporazum s Turskom. Ne smijemo dopustiti da e, se u Egejskom moru grade morske prepreke, morske barijere. E, Kažu nam da je situacija na grčkim otocima neodrživa i nepodnošljiva

od strane nadležnih tijela od strane suda nadzornih tijela policije dalje. hrvatska nadzire vanjsku granicu europske unije bori se protiv vanjskih nelegalnih migracija čuva three tristo kilometara vanjske granice na kvalitetan način i prošle godine je otkriveno više i spriječeno više od dvadeset tisuća pokušaja nelegalnih prelazaka granice. također bih istaknuo da je samo prošle godine devetsto devedeset pet nelegalnih krijumčara ljudi uhićeno. možda je to ta praksa hrvatske policije ono što nekima ovdje smeta i zbog čega šire ovakve laži i neistine. Hvala kolega. Prihvaćate li pitanje u okviru plavog kartona? Zastupnik Ernst vam postavlja pitanje. Da, izvolite. Ja sam stvarno začuđena. Ovdje ima, mi znam da ima, postoje jako puno dokaza da je bilo jako puno ilegalnih e, aktova i činova na hrvatskoj granici. Uglavnom su svi migranti i migrantice koji su time pogođeni bili takvim ponašanjem hrvatskih policajaca bilo više puta odbačene, najmanje tri do četiri puta, a da im se nije ni omogućilo da postavi zahtjev za azilom. Jeste li čuli za to? Jeste li čuli za to da mnoge izbjeglice se tuže i optužuju da im je nanešeno nasilje na najgori mogući način?

Mille, kolega. Zahvaljujem kolega. A sada je riječ zastupnici Santoš. Imate minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem, potpredsjedniče. E, ne možemo ignorirati ovu situaciju sa izbjeglicama, sa E, sa e, znači prognanicima pogotovo u raznim državama svijeta ali također i u Europskoj uniji. Kao što smo vidjeli ovdje da se dogodila situacija u Hrvatskoj između Hrvatske jedne države članice između Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo nevjerojatne situacije, vidjeli smo nasilno i nehumano postupanje, vidjeli smo i činove koje je provodila hrvatska policija protiv osoba koje traže dostojanstveniji život i Istina je da ponekada ta njihova potraga za boljim životom ih vodi i u smrt. Nama treba parlamentarna inicijativa kako bi se provela istraga. Također, ne bismo željeli e, e, mi bismo Znači, samo sada, na kraju mog izlaganja, htjela bih pokazati e, znači, te šokantne fotografije, ali pokazat ću ih izravno predstavnici vijeća. Postoji jako puno izbjeglica u Bosni, mladih bez pratnje, maloljetnika koji žive u uvjetima u kojima nitko ne bi smio živjeti. I jako puno tih osoba se nadaju da će se moći spojiti sa svojim obiteljima koje već jesu u Europi. Dakle, ja vas uvjeravam da je to situacija koja svjedoči o potpunom kaosu. Mi moramo izvući te osobe iz limpa u kojem se nalaze. I upravo zato, pitam se, ne bismo li trebali organizirati zakonite e, migracijske rute kako bismo razriješili sva ta humanitarna pitanja. Također nam trebaju humanitarne vize, te također obiteljske vize da se spoje obitelji ili pak da osobe mogu studirati ili raditi. Nasilje se ne može prihvatiti. Zahvaljujem. Zastupnice Santos, prihvaćate li plavu karticu? E, prihvaćate li plavu karticu e, gospođe Glavak? Znači, maksimalno ćemo prihvatiti jedan plavi karton po govorniku, tako smo se dogovorili u uredu predsjedništva. Znači, onaj ko prvi i najbrže zatraži pitanje u okviru plavog kartona, onda će dobiti riječ. E, prihvaćate li plavu karticu? Zastupnice Glavak, izvolite, postavite pitanje.

Zaštititi granice ne znači kršiti međunarodno pravo, kršiti ljudska prava, a to je ako Hrvatska želi zaštititi vlastite granice tako da ne krši međunarodno pravo ili ljudska prava, zašto onda ne prihvati mehanizam kontrole e, nad svime onime što se događa na tim granicama? Znači, parlament bi trebao odobriti istragu pod, e, po tom pitanju kako bismo zaključili s takvim praksama. Zahvaljujem, dajem riječ zastupnici Paparazan Tutuji. Zahvaljujem. Dakle, povjerenice Dali, ako ja ne griješim i ako sam vas dobro čula, vi ste rekli da činimo sve što je u našim rukama. Ne, to nije istina. Mi ne činimo sve što je u našim rukama. Znamo da ova uredba iz Dublina ne funkcionira, a vijeće ju i dalje drži blokiranom. Mi nemamo zajedničku e, politiku vezanu uz azil i zakonite migracije, a to je ključ da zastavimo ovu katastrofu. Mi ne činimo sve ono što možemo. Ako ne griješim, vi ste rekli da smo već jako puno postigli. Da, postigli smo to da samo Skios Morija budu pakao, da Libija gdje vi kažete da mi dajemo pomoć kako bismo olakšali njihovu patnju, e, nećemo moći to napraviti ako ne napravimo nešto što je još važnije, a to je da Libiju proglasimo nesigurnom zemljom, a to jest u našim rukama. Dakle, kada ćete iskoristiti sve ono što možemo, što zaista jest u našim rukama, povjerenice Dali, temena prava nisu riječi. Mi e, Znači, ovdje se nalazimo u situaciji u kojoj ćemo e, ovdje kršiti i dalje ta ljudska prava, a nemamo rješenje za ovu humanitarnu krizu. Puno hvala. A sada dajem riječ zastupniku Bardeli na minutu i pol. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. E, kriza migranata koja je započela 2015. godine e, nije bila kriza koja se završila. To je postala zapravo prava poplava. Imali smo isto tako udvostrčenje dolazaka u dvije godine, znači 75 e, tisuća 2019. godine. Kad govorimo o granici s Turskom imamo isto tako i prelazak e, rijeke Evrosa i tu vidimo koliko e, Frontex nije funkcionalan te također instrument e, vezano u i sporazum sa Turskom iz 2016. godine. Tu moramo riješiti ovaj problem, a moramo isto tako odgovoriti i moramo također prokazati one koji su odgovorni za ove drame. Ove drame su isto tako on, nešto što žele riješiti oni koji žele u svakom slučaju odgovoriti na humani način na sve ovo. Što se tiče Turske, vezano uz nelegalna iskrcavanja, mi mislimo da u svakom slučaju e, Grčka ide u pravom smjeru i to moramo podržati. Da, u svakom slučaju e, ljudi, moramo zaštititi ljude koji su predmet progana u svojim e, državama, no isto tako to ne znači da onda u drugim državama ljudi moraju patiti zbog toga. Moramo u 21. E, stoljeću osigurati da ljudi ostaju kod sebe. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Markartu na minutu i pol, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam odrastao u Europi. A dok sam odrastao uvijek sam mislio da su kršenja i povrede ljudskih prava potpuno proizvoljno ponašanje država ili humanitarna kriza nešto što se događa drugdje, ne u europskim državama ili državama članicama Europske unije. A onda sam bio u misiji na sredozemlje, onda sam vidio da mi tamo jače podržavamo islamske milicije nego ljude koje bježe pred tim paravojnim jedinicama i ostalima. Nedavno sam sreo dva mlada sirica koji su me pitali zašto nas se Europa prema nama ponaša kao prema životinjama. Nisam imao odgovor na to. Bio sam prije tjedan dana u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i nisu se tamo pojedinačni NGO-ovi koji govore o pushbackovima, nego je to i evropska delegacija u Bosni i UNHCR. Dakle, ljudi i državne institucije čak u Hrvatskoj koje govore o tome da samo dolazi do kršenja ljudskih prava i post da i vidite nasilje. Šta se događa na tim vanjskim granicama? Mi smo si zadali pravila koja tamo ne poštujemo, a na taj način neće funkcionirati trajno jedna demokracija. Ja vjerujem u Europsku uniju. Međutim, volio bih vjerovati da smo mi to zaista ono o čemu govorimo, a ne da mi to samo želimo biti, a prazno govorimo. I zato je sada bitno da, Hrvatska, e, da se Hrvatskoj pokaže da se to mora provesti. Bitno je da tamo dođe neovisni mehanizam za nadzor ljudi koji će to promatrati i koji će e, raditi i zajedno sa policajcima i graničnim službama Hrvatske nadzirati što se tamo događa. Bitno je da Hrvatska pokaže da nema šta skrivati i zato bi upravo taj mehanizam mehanizam za nadzor pomogao, a Hrvatska ne želi to prihvatiti, taj nadzor. Prihvaćate li plavi karton e, zastupnice Zovko? Izvolite. Sorry, micro, your colleague, micro, please. Mr. Markert, I was refugee Gospodin e, Nemarket, ja sam isto tako bila izbjeglica i ja sam isto tako radila u e, uredu sa tisućama izbjeglica u, bivšoj Jugoslavici. Znači, ovo što vi govorite je laž, to je otvorena laž. Nemojte, molim vas, e, širiti takve laži i na takav način štetiti pravim tražiteljima azila. Jer onda ti koristite ove humane tragedije i prokazujete Hrvatsku. Jedan e, milijun e, sto tisuća Hrvata žive u Bosni i Hercegovini imamo e, Srbe, znači isto tako Bošnjake i Hrvate koji su dobili hrvatske putovnice tijekom rata i mi ih također ih štitimo. Ja sam već rekao o tome ponešto, ali Stvarno me zanima šta to znači. Ako se recimo tamo investigativno vode istraživanje i onda državne institucije iz Njemačke naprave video snimke onog što se tamo događa, a vi tvrdite da je to izmišljena fake news. Pa ali to je mislim sloboda novinarstva, imamo neovisne e, elemente koji su to snimili, imamo te materijale. Ako ste sami sve ove iskustva stekli o kojima govorite, onda bi isto tako mogli bolje razgovarati s ljudima koji su e, zaista u Bosni i na granici Hrvatske dobivali teške batine, teško zlostavljani, bili čak i bičevani. Trebate s njima razgovarati. Zahvaljujem, dajem sada riječ zastupniku Fragusu. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Sada ću se obratiti Grcima koji nas gledaju na svojim mobitelima, kompjutorima ili televizorima. Obraćam se onima koji žive na Samosu, Lesbosu, na Kiosu, na svim onim grčkim otocima koji su vidjeli da su zapravo su se grčki otoci pretvorili u kalifat i da je Europska unija ovdje u e, službi osoba poput Čoroša koji zahvaljujući svojim nevladinim organizacijama zapravo podržava drugačiji duh. Mi smo ti koji bismo trebali čuvati naše vrijednosti i tradicije koje smo naslijedili od naših prethodnika. Europska unija bi trebala koristiti novac europskih poreznih obveznika kako bi nahranila i pružila, znači kako bi nahranila i pružila ove izbjeglice dok postoje Grci koji zbog krize još uvijek spavaju u svojim automobilima. Vjerujemo li i dalje u tu kršćansku Europu koja kao jezgru ima tu svetu instituciju obitelji, a ne bilo kakvu nevladinu organizaciju? Zahvaljujem. Sada dajem riječ zastupniku Arvanitisu. Imate isto također jednu minutu. Zahvaljujem. Kao prvo, Neki su klubovi zastupnika se izgubili u ovoj raspravi. E, ovdje razgovaramo o europskim granicama. Znači, pitanje je što je izbjeglica, a što je e, znači, e, a tko je znači ekonomska izbjeglica, a tko je prognanik, to je velika razlika. Ovdje govorimo o ljudima koji bježe od rata. E, također i kada govorimo e, o tim slučajevima, oni su vidljivi u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Rumunjskoj i tako dalje. Znači dolazi do stotina slučajeva nasilnih odbijanja i i mi smo ti koji smo svjedočili tome. Znači mi predstavnici Europskog parlamenta smo tome svjedočili i kada pokazujemo te slike osoba osoba koje su imale razbijenu glavu zato što ih je policija udarila, Hrvati kaže da su to fake news, to je uvreda i oni se zapravo nama smiju u lice. Molim vas, saslušajte nas. Znači, to je retorika ekstremne desnice i činjenica je da oni danas evo sjede tu u klubovima u kojima mogu. E, vidjeli smo da ovdje mnogo osoba umire od hladnoće na našim granicama i zato recite nam što će Europa predložiti, što ćete nam danas predložiti kako bi se razriješili to pitanje. Zahvaljujem kolega, a sada dajem riječ zastupniku Ponsatiju Obiolsu, izvolite imati jednu minutu, zastupnici. Hvala gospodine predsjedniče. Mi ne možemo na izbjeglice gledati kao na vanjsku e, stvar jer i mi imamo poveznicu s tim. Mnogi, mnoge generacije Europoljana su e, bježali, na primjer u mojoj zemlji, e, od, užasa diktature Franka. A sada imamo isto tako i djecu i unuke izbjeglica koje sjede u ovom parlamentu. Nažalost, imamo eh, također i eh, roditelje i mm, djedove i bake, oni koji će možda sutra biti izbjeglice. Da, Eh, Europa mora biti sigurna luka za izbjeglice. Svi oni koji bježe pred ratovima, bez obzira da li se radi o ratu oružjem ili gospodarstvom, moraju osjetiti da je Europa njihov dom. Ne smijemo sada eh, ubrzati napredak, moramo ubrzati napredak u svijetu, a ne okretati se prošlosti. Zahvaljujem. se sada zastupnica dipon, imate minutu. Štovani potpredsjedniče, štovane kolege. Na prošlom plenarnom zasjedanju smo govorili o stanju na grčkim otocima, a danas je riječ i prvenstveno o hrvatskim granicama. E, mislim da naša europska imigracijska politika može funkcionirati samo ako se poštuje međunarodno pravo i naši humanitarni standardi. Ali istodobno može funkcionirati samo ako i dođemo do jednog vrlo konsekventnog stajališta i zaštita vanjskih granica je zato važna preduvjet i kako za za Grčku, tako i za Hrvatsku, tako i za sve druge zemlje na europskim vanjskim granicama mora vrijediti. Mi očekujemo da poštujete pravila i držate se zakona, ali vas nećemo sami ostaviti u čitavoj toj odgovornosti. Sad pitam vijeće i komisiju, ako situacija na zapadno-balkanskoj ruti postaje sve gore, ako su sve veći brojevi ilegalnog prelaza ili ako nas nestabilna situacija u zemljama susjednim Europskoj uniji dovede do toga da ako kasnimo sa usvajanjem jednog paketa koji će kompletan azil pokriti i harmonizirano Europi, šta onda? Ako zakasnimo, to je jedina prilika. Zastupnik Lopez Aguilar, jednu minutu imate. Zahvaljujem povjerenice Dali, nasilje, e, također pružanje liječničke pomoći ili pravne pomoći ili informacija, to je kršenje međunarodnih prava i ljudskih prava i Europske e, povelje o temeljnim pravama. Od 2013. to govorimo i Europska komisija mora intervenirati gdje god to može biti. I također, tamo gdje dolazi do velikog pushbackova na granicama. Znači, Europska konvencija o e, ljudskim pravima i također u 13. članku e, povelje o temeljnim pravima kaže se da Europska komisija mora e, djelovati i ima obvezu osigurati poštivanje takvih prava. Dakle, moraju se poštivati e, temeljna prava svih građana u državama članicama i također moramo se, moraju se poštivati i sve odrebe vezane uz azil i migracije. Znači, nije, ne smije se osigurati nikakav niti pushback, niti e, se mora primjenjivati, odnosno mora se primjenjivati načelo zabrane prisilnog vraćanja u nesigurne zemlje. Moramo osigurati legalne puteve kako ljudi ne bi dovodili svoje živote u opasnost. Europski parlament je to e, izglasao također i u prošlom sazivu, a nastavit ćemo to zagovarati i u ovom sazivu, gospođo povjerenice. Zahvaljujem. Prihvaćate li plavu karticu e, zastupnice Šojdrove? Da, izvolite Mihajla. Vážení kolegove opakovanje tadi iz žad socialistické... Štovani kolege, ponavljano se iz redova socijaldemokrata čuje kako trebamo biti otvoreni za humanitarno prihvaćanje tisuća i tisuća izbjeglica. Naravno, slažem se da je Evropska unija sigurna luka za sve one i treba biti sigurna luka za sve one koji traže pomoć. Međutim, socijalistički ministar unutarnjih poslova u Češkoj republici, od njega sam htjela zatražiti da 50 djece bez pratnje iz, prihvati iz jednog sirijskog logora, a on je to odbio. Mi dolazimo iz zemlje koja odbija da barem 50 djece bez pratnje, bez ikoga prihvati. E, vi ste spomenuli socijaliste u Europskom parlamentu i češkog ministra. Ja nisam spomenuo ni jednu političku obitelj, niti jednu državu konkretno, ali vas podsjeća da e, znači, kogod je e, ušao u ovaj Europski parlament je došao kao predstavnik države članice koji je potpisao i ugovor iz Lisabona i također Europsku povelju o temeljnim pravima kao i pravo na azil, kao i međunarodna prava i konvencija prihvaća kao svoje. I upravo zato nema opravdanja. Znači humanitarno pravo nas u potpunosti obvezuje, a to znači poštivati tražitelja azila. Danas smo glasovali o fado kako bismo bolje kontrolirali pristup znači na našim vanjskim granicama i kretanje šengenskim prostorom. Ali oni kada dođu unutra imaju sva prava i zaštićeni su svim državama članicama na temelju naših načela. Zahvaljujem, dragi kolega. Sada dajem riječ e, zastupnici Jovevi. Imate mi jednu minutu. Izvolite. Hvala. Dakle, mi smo evo već e, godinama svjedoci ovakve situacije sa e, znači izbjeglicama i prognanicima na granicama Europske unije, također na hrvatskoj granici. Ovdje se nalaze i pred s nama i predstavnici hrvatske vlade, tu su među nama i hrvatski kolege i oni će sigurno reći da nema dokaza da to nije istina, ali prije mjesec dana jedna e, znači nevladina udruga je napravila izvješće o tome što se dogodilo na granicama prošle godine i u tom dokumentu je vrlo jasno jasno da su znači, e, hrvatske vlasti ponovno vratile te osobe u Bosnu. Oni su ih, e, znači, e, pucali su u njih, slali su, znači, sa tim gumenim mecima slali su ih bose i bez cipela i mnogi od nevladinih udruga su to u svojim izvješćima posvjedočili. A što je Europska unija napravila u prošlom sazivu, Europski parlament? Znači, rekli su da je Hrvatska ispunila sve propise i norme kako bi ušla u šengenski prostor

prosim prego dragi kolega Resler. Dakle, ja nisam govorila ni o jednom tražitelju azila, niti koji su to minimalni i maksimalni brojevi. Ja sam govorila o onome što se događa na toj granici sa Hrvatskom. Vi ste rekli da nema dokaza, da je to laž. U redu, ako je uistinu tako, onda sigurno možemo e, dokazati e, znači i podastiti takvu situaciju sa snimkama i fotografijama uz jednu kavu. Da, ali činjenica je da moramo otići na granicu. Ja sam bila na granici kao novinarka a sada kada sam političarka imam još više razloga odlaziti na granice zato što mogu utjecati na donošenje odluka. Ja sam ta koja vam to osobno mogu dokazati ako mi ne vjerujete. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Blašku. Izvolite. Važeni pane predsjedavajući, vam za slovo. Štovani predsjedajući, zahvaljujem što ste mi dali riječ. Kao čovjeku mi je jako teško zbog situacije u kojoj se nalaze mnogi migranti na vanjskim granicama Europske unije. Kao zastupnik Europskog parlamenta me međutim smeta način i stajalište i opće držanje nadležnih tijela koja bi to trebala riješiti prema tom problemu. Vidite, većina migranata dolazi iz država u kojima nema rata. Jasno je da oni dolaze u Europu samo zato da bi našli bolji život. I to E, zbog socijalnih različitih prednosti. Međutim, pitanje nemamo li mi u Europi sami problema sa socijalnim stanjem? Nemamo li mi puno siromašnih građana, izoliranih siromašnih penzionera? Mene zanima sad kako ćemo, s kojim pravom će se migranti učiniti, dakle njima dati prednost nad recimo našim starim umirovljenicima koji su cijelog života radili, uplaćivali u neke penzione fondove i sad jako teško žive. I mene zanima E, isto tako ako neko vodi takvu jednu neorganiziranu i nepravednu socijalnu politiku neće koristiti na kraju ni građanima Europe ni migrantima. Zahvaljujem, a sada im riječ zastupniku Buzelagu, vidite imati jednu minutu. Prije eh, dva tjedna smo razgovarali o situaciji na grčkim otocima i postavljam si pitanje ko, ukoliko se situacija promijenila unatrag eh, dva tjedna. Da, ne znam da li smo napravili nešto na europskoj razini da se situacija poboljša. Da, dajemo novce, ali u svakom slučaju eh, imamo i tako još uvijek prenapučenost u kampovima. Postavljam si pitanje kada ćemo, koliko ćemo sad nastaviti dalje sa prokazivanjem i moramo to prestati, moramo poboljšati situaciju na terenu, moramo pokrenuti znači ovaj mehanizam civilne zaštite sa strane e, komisije, a isto tako e, vijeće e, mora isto tako napraviti sve kako bi se migranti i izbjeglice prihvatili na najbolji mogući način, a to ne smijemo napraviti sutra nego danas. Zahvaljujemo Sada dajem riječ zastupniku Đambackiju na jednu minutu. Hvala. nemate temelje da kritizirate Grčku, Bugarsku ili Hrvatsku. Naše zemlje štite Europsku uniju od muslimana, džihadista, te terorista. Mi smo oni koji zaustavljaju one koji dolaze e, napraviti invaziju na europske gradove. E, ne možete ni u kojem slučaju tražiti e, da suverene države puštaju teroriste na svoje teritorije. Ovo je hipokrizija ono što radi Europska unija. E, oni koji toliko se brinu nikad nisu dali osobni primjer. morate se osvijestiti moramo u svakom slučaju e, boriti protiv terorista. Da li vi sad e, ste napravili nešto kako biste riješili tu situaciju? Ja ni u kojem slučaju ne vidim da ste vi nešto osobno napravili, nemojte biti hipokritični. Hvala. A sada gospođa Walsh, jedna minuta, izvolite. Mm, da mi smo ovdje izloženi velikim izazovima na vanjskim granicama. Vidimo isto tako da se povećava u velikoj mjeri broj ljudi koji traže e, bolji život i koji bježe pred e, ratovima i prirodnim katastrofama. Da, E, sve ove zemlje o kojima danas govorimo smo, e, su pod velikim pritiskom, a Europska unija u svakom slučaju zaboravlja da se mora odgovorno ponašati prema svojim, e, svojoj braći i sestrama. Ne možemo E, samo imati mali broj zemalja koji će onda raditi za sve. Njima treba europska pomoć. Europski projekt je zapravo žrtva svojeg vlastitog uspjeha. Moramo biti empatični prema onima koje dolaze ovdje. Moramo isto tako pronaći solidarnost i empatiju u podršci našim državama članicama koji su prvi, koje su prve na udaru e, migrantskih valova. Moramo pronaći e, pravu soluciju u ovom trenutku. I e, jedna solucija e, je da e, ostvarimo isto tako dijalog gdje će biti onda prisutni mnogo, mnogi zastupnice, samo njih 30 ili 40. Dva put sam osobno bila na terenu da vidim kako to izgleda vanjska granica između Evropske unije, između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I dalje je jednako dramatično, pogotovo za e, maloljetnike bez pratnje. stanovništvo i nadležne vlasti na tamo na terenu se s pravom osjećaju izdanima i ostavljam na cjedilo od Evropske unije jer su nemoćne mislim da nam ovako divni govori komisije i vijeća neće jednostavno pomoći. Mislim da ovo zapravo trpanje, zapravo skrivanje od istine više škodi Evropskoj uniji, pogotovo na duže pruge. Prema tome pobrinite se hitno da se to humanitarno stanje tamo popravi, pogotovo da se djeca tamo izvuku i spase i pobrinite se da se hitno uvede nadzor tih granica, jedan sustav monitoringa. I napravkom stvorite jedan zajednički europski solidarni sustav azila bez zlostavljanja, mučenja i nasilnog pušpekova i izbacivanja. Europska unija napokon mora profesionalno djelovati, neće ćemo izgubiti naš zadnji trunak vjerodostojnosti. Hvala. Hvala. Hvala vam. Želim dati sada riječ e, zastupnici Sardone iz IDEA o migrantima, izbjeglicama u onome, i onome što se događa u tim centrima kriva je Europa i to zahvaljujući politikama migracije bez kočnica, ovog prihvata bez obzira na sve. Kod nas su došli očajnici koji su bili prisiljeni hodati e, i bili su u poljima da bi došli do nas i ulaze u kriminalne aktivnosti. To je jako licemjerno. Vi ostavljate same zemlje sredozemlja. Zašto ne podržavate sustav rotacije luka? Zašto ne napravite nešto prihvatu tih ljudi u lukama? I blokirajte polaske. To je kukavički. Ovdje plješćete karoli rakete nevladinim organizacijama. Idete na ruku onima koji organiziravaju ilegalne prelaske. Mi poručujemo stop nezakonitoj migraciji, borba protiv krijumčara ljudi i kraj biznisa prihvaćanja. E Hvala vam lijepa. Sljedeća je zastupnica Krug iz kluba zastupnika ECR. Hvala vam. Hvala vam gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Ako čitate što pišu europski liberalni mediji, dobivate dojam da je migrantska kriza završila još 2016. Međutim, stvarnost je drugačija, kriza i dalje traje. Imamo humanitarni aspekt na vanjskim granicama, a tu je imigrantska kriza unutar same Europske unije. Statistike pokazuju i dokazuju da je situacija i dalje iznimno teška. I, to su izravne posljedice europskih politika iz 2015. kada su granice bile otvorene za sve. Većina ljudi je tada klasificirana kao izbjeglice, iako su zapravo većina bili ekonomski migranti. Sada se suočavamo s rezultatima namjernih aktivnosti čiji je cilj bio da se milijune ljudi uvede u Europsku uniju kako bi se izgradila jedna nova Europska unija i stvorili novi građani koji nisu kršćani. Europska unija ima resurse, ali njoj zapravo treba nova ideologija, a ne marksizam. Hvala. Sada dajem riječ zastupniku Melu iz kluba zastupnika EPP. Europa sa otvorenim granicama je utopija. Nema zemlje na svijetu gdje su granice otvorene, bi, gdje svatko može ući kako god želi. Europska unija stoga ne treba ići u tom pravcu. Moramo poštovati one koji žele popraviti vlastite životne uvjete, ali moramo imati uvjete da, prije, da prihvatimo te ljude. Međutim, resursi su slabi. Potrebno je bolje regulirati ulaske na vanjskim granicama Europske unije. Valja razlikovati ono što treba razlikovati. S jedne strane su tu izbjeglice, s druge strane su migranti. Za i na izbjeglice se primjenjuju e, drugačija pravila, međunarodni propisi. To su različite realnosti. Izbjeglica želi spasiti svoj život i njega treba prihvatiti u skladu sa zakonima. A onaj tko traži posao, to je migrant i on treba ući ili ne s obzirom na zakone i na želju svake zemlje u skladu sa načelom supsidijarnosti. Zemlje same odlučuju o tome koliko migranata žele. Ne smijemo prihvaćati sve i svakoga ukoliko oni dovode u pitanje sigurnost i radna mjesta u zemlji. To je nešto što treba strukturirano urediti. Molim vas da se držite vremena, dakle imate jednu minutu za izlaganje. Sada da je riječ kolegi Noizeru iz socijaldemokrata, ali samo jednu sekundu. Imali smo zahtjev za eh, plavom karticom. Prihvaćate li plavu karticu, odnosno pitanje koje vam je upućeno? Govorili ste o različitoj pravnoj osnovi što se tiče tretmana migranata i izbjeglica. To je točno. Međutim, tu se nameće jedno pitanje. Imaju li migranti unatoč tome e, ljudska prava i temeljna prava ili se to ne odnosi na migrante nego samo na izbjeglice? A